priznanju Kosova kao zasebne države, ali i kao liberalizacije viznog režima za tu zemlju. Zahvaljujem. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Diasu de Meri. Imate tri minute. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Kao što već neki od vas znaju, ja sam bio izvjestitelj za izvješće 539 e, e, iz 2001. koje se tiče vizne politike Europske unije. Također sam radio i na mehanizmu suspenzije koje proizlazi iz e, ove uredbe. I u jako puno slučajeva sam surađivao na rađenju popisa na onu crnu listu različitih zemalja kao što su Ukrajina, Gruzija, Kolumbija i tako dalje. Dakle, sve te države imaju e, neke, jednu zajedničku karakteristiku. To su suverene države. Prva rečenica u članku 1 stavak 1 e, uredbe 539 započinje ovim riječima. Građani trećih zemalja i tako dalje. U raspravi ovoj danas mi ne govorimo o nijednoj državi. Dakle, za nas je Kosovo i dalje srpska pokrajina koja kao i Vojvodina čini taj njihov teritorijalni integritet. I mi ne želimo nove političke instrumente koje će omogućiti e, kršenje integriteta jedne suverene države kao što je Srbija. I upravo zato je stajalište Španjolske pučke stranke vrlo jasno. Dakle, ova, je, se uredba tiče 28 država članica, a ne 23 država članica. Kako će biti moguće parcijalno primjenjivati bezvizni režim? Dakle, zakonska inicijativa koju ovdje pokušavate progurati, ne može se primijeniti niti ni u Rumunjskoj, niti u Grčkoj, niti na Cipru, niti u Slovačkoj, niti u Španjolskoj. I upravo zbog toga e, mi ćemo morati podnijeti zahtjev e, znači sudu Europske unije upravo zbog toga što ni jedna od tih pet država članica neće dopustiti liberalizaciju viznog režima za građane jedne srpske pokrajine unija je ta koja ne daje bezvizni režim pokrinama, nego samo suverenim državama. Dakle, ovo što govorim je zakonski i pravno nediskutabilno, neosporno. Nama trebaju, znači, e, moramo se povoditi za e, uredbom 539 kroz 2001 i to je sve što sam htio reći. Puno hvala zastupniku Dijazu Demeri. Imamo dvije plave kartice za vas. Prva je kolegice Verža, a druga kolegice Fajon. Prihvaćate li plave kartice? Dobro. Dajem prvo riječ zastupnici Verža, a nakon toga zastupnici Fajon. Izvolite. Izvolite. Gospodin Demera, mi se dobro poznajemo, često radimo zajedno i znam da ste vi sjajan pravnik. Dakle, Znate li da je ovih pet država koje ste naveli, e, da li su oni, da li bi oni dali da su sporazum neovisno o pitanju priznanja Kosova i koju težinu dajete UN-u i priznanju država kao i pravu na samo određenje naroda? Puno hvala, gospođo Veržan. Također, i ja imam najbolje mišljenje o vama i o vašem radu, ali niste dobro informirani. Dakle, pet država članica nisu dale svoju suglasnost, obzirom da to ne mogu dati. Tih pet država članica ne mogu dati dijelomično izuzeće eh, od viza jednoj pokreni koja čini dio suverene države. Puna hvala. A sada zastupnica Fajon, izvolite. Dear Augustine, I also uh, have a very good cooperation and I know you are a good legal expert. question... E, da, hvala. Ja znam da ste vi uh, kvalitetan pravni stručnjak. E, imam pitanje za vas. E, ja imam kontakte sa pet država koje ne priznaju Kosovo i zapravo kolega je u pravu. Radi se o priznanju putne isprave, a ne priznanju države tako da mm, se može dogovoriti liberalizacija viznog režima. Podsjetila bih, možda možete dati odgovor. Znate li da smo 2009. dogovorili liberalizaciju za Tajvan, iako e, ne postoji e, priznanje e, Tajvana kao države od strane nekih država? Hvala. Zastupnice Fajon, hvala na pitanju. Ja također e, poštujem vaš rad i suradnju koju smo imali tijekom dugo vremena. Dakle, odgovor je vrlo sličan onome kojeg sam dao već zastupnici Verža. Jedno je Dakle, znači e, odobravanje putnog dokumenta, olakšavanje odobravanja tog putnog dokumenta, a drugo je pitanje kako možemo izdati putnu ispravu u okviru međunarodnih odnosa kada nije riječ o suverenoj državi. Dakle, ja ovdje ponavljam Dakle, zakonski gledano, neovisno o tome jesu li mnoge države međunarodne zajednice priznale Kosove, ono što nas zanima, a to je uredba koja obvezuje Europsku uniju, ne 23 države članice, nego 28 država članica. Dakle, pravno će biti nemoguće primijeniti bezvizni režim. I zato mi ćemo iskoristiti sve pravna sredstva na našem raspolaganju, pravna sredstva tih pet država članica koje e, ne mogu e, koje znači ne priznaju e, srpsku provinciju, a to je Kosovo, znači ne može se na to primijeniti bezvizni režim. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Mamikinsu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, uvaženi zastupnici. Kosovo je izuzeto iz liberalizacije viznog režima u posljednjih deset godina, dok su ostale zemlje Zapadnog Balkana dobile tu pogodnost. Svi možemo razmišljati povijesti Kosova na različit način, ali ne možemo dopustiti da ta zemlja bude e, geopolitički talac naših neslaganja. Među ostalim susjednim zemljama upravo je Kosovo to kojemu treba e, liberalizacija viznog režima više nego drugima od početka procesa u Solunu. Pokazalo se e, u svim izvješćima komisije da je Kosovo pokazalo spremnost da bude dio kluba. 95 mjernih kriterija je stavljeno Kosovu za ispunjavanje i oni su to učinili. Dakle, koji su legitimni razlozi da im se oduzme ovo pravo. ako želimo promicati načelo pravde s Kosovom, zašto ne održimo svoja obećanja? 84% građana Kosova su za članstvo u EU i smatram da trebamo smatrati Kosovo budućom članicom i to već sada. Neprihvatljivo je da podrivamo e, ulogu onih zemalja Zapadnog Balkana koje su najviše proevropski orijentirane. Doista bih rado kada bismo bili pošteniji u postupanju prema Kosovu. Osim toga, Zapad bi već imao razloga da e, traži oprost od Kosova. Želio bih također e, pohvaliti Tanju Fon koja je vrlo uporno radi na ovom dosijeu. Hvala. Hva, zahvaljujem, dragi kolega. Sada dajem riječ zastupnici Tomašić. Imate jednu minutu

Hvala. Zahvaljujem. Želite li prihvatiti plavu karticu zastupnika Rubika? E, kolegice, prihvaćate li plavu karticu zastupnika Rubika? Želite li je prihvatiti? Izvolite. E, Najljepša hvala. E, mislim da je važno vidjeti e, da, su, da li su kriteriji za liberalizaciju ispunjeni. Mislim da je to sada slučaj. E, mislim da treba jasno razdvojiti e, dozvolu boravka od liberalizacije viznog režima. Liberalizacija je iznimno važan instrument u sklopu europske perspektive koja se treba omogućiti. Hvala. Kolega, ja mislim da se ovdje radi o politikanstvu

Hvala vam gospodine predsjedniče. E, ima nešto što ovdje ne razumijem. Mi često kritiziramo neke zemlje što ne ispunjavaju uvjete, što jedno rade, drugo govore i to s pravom. Međutim, što se tiče Kosova, mi se ponašamo na takav način. Ne razumijem kako možemo tako postupati. Mi smo Kosovu definirali neke kriterije koje moraju ispuniti. Ti kriteriji su e, dakle stavljeni pred Kosovo od strane svih zemalja, uključujući onih koje ne priznaju Kosovo. Kosovo je ispunilo te kriterije, komisija je to ocijenila i kriteriji su ispunjeni. I sada mi na to ne reagiramo. Mislim da na taj način degradiramo vlastitu vjerodostojnost. Mogli smo definirati bilo kakve uvjete Kosovu, ako im mi definiramo uvjete, oni to ispune, onda mi moramo sada ispuniti svoj dio obećanja. I doista molim vijeće da prekine svojim cirkusom i da se omogući liberalizacija viznog režima za građane Kosova jer se na ovaj način ugrožava vjerodostojnost Europske unije. Hvala vam. Hvala. A sada dajem riječ zastupnici Bilde. Jednu minutu, izvolite. Une to je otvorena rana. U apelu za liberalizaciju viznog režima izvjestiteljica e, očito je koristila i hiperbole. Ali kako možemo ozbiljno tražiti odluku koja se temelji na zaslugama? U posljednje vremeno Kosovo e, se doista igra vatrom. E, što reći o 100% e, carinama na uvoz robe iz Srbije i čime se ne poštuje sporazum o slobodnoj trgovini ili pak transformacija sigurnosnih snaga u oružane snage, što je kršenje temeljnih tekstova. Ali isto tako je tu i srpska manjina na Kosovu Ništa se ne broje e, niti obveze koje nisu preuzete kao što su one vezane u srpsku općinu e, još iz 2013. godine. E, Kosovo se sve više udaljava od europske perspektive svojim provokacijama i potvrđuje da nikada nisu prestali biti propala država u središtu našeg kontinenta. Hvala vam. Puno hvala. A sada dajem riječ e, zastupniku Mandlu. Dvije minute, izvolite. Hvala lijepa, poštovane kolegice i kolege. E, zalažem se za liberalizaciju viznog režima na Kosovu i govorim u ime većine u ovom parlamentu budući da smo već izglasali liberalizaciju viznog režima na razini ovog doma, a sada je na vijeću da ispuni obećanje. E, Kosovo je ispunilo kriterije koji su im bili zadani. E, svi e, mi znamo da ima šest različitih država na Zapadnom Balkanu, 80, 8 milijuna stanovnika a jedino građani Kosovo, Kosova nemaju mogućnost slobodno putovati. E, svi se mi e, moramo boriti protiv e, korupcije, zalagati za vladavinu prava u ovim zemljama i pomagati građanima da se bore protiv kriminala, da imaju mogućnost tražiti posao E, a zapravo se ne radi o tome da oni žele raditi drugdje u Europi, naprosto se radi o tome da žele posjetiti članove svoje obitelji. E, I e, nema razloga da im se to dalje komplicira i zato podržavamo građane Kosova. Oni zaslužuju liberalizaciju. Hvala lijepa gospodine Mandu. A sada je na redu zastupnik Picula. Minuta i 30, izvolite. Gospodine predsjedavajući,

Zahvaljujem kolega. A sada dajem riječ e, zastupniku Kolumbijevu na dvije minute. Izvolite, imate riječ. Još uvijek pet država članica Europske unije s razlogom odbijaju prepoznati Kosovo kao državu. Neovisnost Kosova, da vas podsjetim, samo je posljedica bombardiranja e, srpskog naroda prije 20 e, naroda gdje se koristio osiromašeni uran. Dakle, bezvisni režim za e, kosovske građane bi bio još jedan korak prema e, pridruživanju EU što mi formalno odbacujemo. Mnogi od vas, e, drage kolege, spominju kriterije. Ja ovdje vidim jedan važan kriterij, a to je neprihvatljivo postupanje prema ljudskim pravima od strane kosovske vlade. U našoj Europskoj uniji ne treba nam država, zapravo pseudo država, jedna islamizirana mafijaška država E, i sada citiram izvješće e, jednog američkog ministarstva, tu se spominju brojni primjeri institucionalne diskriminacije kada je riječ o zapošljavanju i socijalnim uslugama, zastrašivanja, kojima je cilj da se zabrani Srbima na Kosovu da, e, da, ima njihovu kršćansku vjeru. Mislim da ovo doista ne ide u pravom smjeru pomirbe svih naroda bivše Jugoslavije koji su svi e, iz naše perspektive prijateljski narodi. Hvala vam. Zahvaljujem. E, znači, 20 sekundi više je puno. Molim vas da poštujete vrijeme. Nemojte me prisiljavati da vas moram rezati. Sada dajem zastupnici Word minutu i pol. Izvolite. Krajnje je vrijeme da Europska unija, a posebice njezine države članice, e, ispune svoje obećanje i omoguće građanima Kosova bezvizno putovanje u Europu. Kosovo je mlada zemlja koja je uložila ogromne napore nakon strašnih etničkih nasilja. Uložili su ogroman napor kako bi ispunili zahtjeve Europske unije i e, kako bi postigli liberalizaciju viznog režima. Podsjetila bih da nisu primjenjeni jednaki uvjeti. E, u Ukrajini smo brzo ukinuli vize, to nam je odgovaralo za političke svrhe. E, ne sporim to, ali mislim da nismo fer prema Kosovu. E, posebno trebamo voditi računa o mladima, ženama E, nevladinim udrugama, e, građanima koji žele sudjelovati u europskom projektu. E, svojom blokadom vijeće šalje pogrešnu poruku. Mnogi mladi ljudi na Kosovu su razočarani. Imaju osjećaj da ih je Europska unija iznevjerila. Gube nadu da će sudjelovati u europskom mirovnom procesu, a mi želimo da oni, oni u njemu sudjeluju. Kome i kamo će se okrenuti? E, moramo suditi retoriku koju sam čula od nekih zastupnika danas ovdje. Ja kao britanska e, zastupnica e, mogu reći da postoje birači iz Kosova koji žive u Manchesteru i oni su ratni izbjeglice koji daju svoj doprinos našem društvu. Ako govorite protiv njih i loše o njima, govorite loše o svim građanima Kosova. Hvala. Zahvaljujem. E, plavi karton za vas. Gospodin Sošnjerc vam želi postaviti pitanje i prihvaćate li? Odbijam. Odbijam e, voditi raspravu sa e, rasistima i onima koji mrze žene. Dakle, ne prihvaćam pitanje. Zastupnik Šorsnjec ima prigovor e, prema poslovniku. E, ovime zahtijevam da se ispita i istraži je li dopušteno na ovaj način e, osuđivati i blatiti druge zastupnike u parlamentu.

Hvala, podsjećam vas da je nemoguće davati plave kartone tijekom spontanog za riječ. Sada dajem riječ povjereniku avramopoulosu u ime komisije. Zahvaljujem predsjedatelju. Poštovane kolegice i kolege, kao prvo zahvaljujem na ovoj iznimno zanimljivoj raspravi. E, Jako mi je drago što Europski parlament e, e, pokazuje da je svjestan e, značaja napretka što se tiče ovog dosija. Ovdje se ne radi samo o tome da trebamo biti pošteni i fer prema Kosovu, e, njihovim e, nadležnim tijelima i njihovim građanima. Ne radi se samo o davanju priznanja za uložene napore. Radi se podjednako i isto tako o stabilnosti i sigurnosti u ovoj regiji. Ne možemo ovdje ispustiti iz vida širu sliku koja je ovdje bitna i europsku perspektivu za cijelu ovu regiju. Ukoliko e, nam se oni svi više približe, osigurat ćemo snažniju suradnju. Ne možemo uvijek iznova pomicati e, cilj, jer ako to stalno radimo, doći će do opasnosti da će Kosovo i e, građani koji su skloni Europi, da će se oni okrenuti u drugom smjeru. E, jako mi je žao što e, nismo uspjeli u ovom sazivu doći do sporazuma. Ja se nadam da ćemo to uspjeti tijekom sljedećeg saziva i to što prije. Hvala. Zahvaljujem, dragi povjereniče. I sada dajem eh, opet riječ i izvjestiteljici Tanji Fajon. Izvolite. Thank you, E, hvala lijepa. Zahvaljujem e, na potpori svim e, zastupnicima i izvjestiteljima u Sjeni i svima onima koji smatraju da građani Kosova zaslužuju liberalizaciju viznog režima. Zahvaljujem i komisiji. Što se tiče onih koji imaju određene dvojbe, za liberalizaciju nije potrebno priznanje državnosti. Radi se o priznanju putnih isprava. E, liberalizacija viznog režima e, zapravo e, nema nikakve veze s radikalizacijom. Radi se o osiguranju i to ograničeno bez viznih putovanja za mlade ljude. Europska unija treba ispuniti svoje obećanja. Kosovo je ispunilo sve zahtjeve, e, a njih je bilo više nego za druge zemlje Zapadnog Balkana. Europska komisija je to priznala, Europski parlament je to priznao. I ako danas kažete da Kosovo ne ispunjava uvjete, onda naprosto lažete i ne postupate odgovorno. E, pozivam e, vlade Europske unije da kvalificiranom većinom e, usvoje odluku o liberalizaciji. Nije potrebna jednoglasna odluka. E, trebamo prestati s političkim e, igrama. Sutra glasujemo o prvom čitanju u parlamentu. To nije konačno glasovanje, ali je važno glasovanje tu ćemo upriti prstom u europske vlade. Mi, Europski parlament, sutra donosimo odluku. Mi ispunjavamo svoje obećanje. Sada moramo pokazati vjerodostojnost, pokazati da nam je stalo do mladih obitelji, do mladih ljudi koji su predugo izolirani u ovoj zemlji. Hvala vam na razumijevanju. Zahvaljujem kolegice. Rasprava je zaključena. Sutra će biti održano glasovanje. slijedi eh, izvješće gospodina Manke, procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020, dio prvi, Europski parlament. I servizi mi segnalano che non è Službe su mi ukazale da naš izvjestitelj nije prisutan u ovom trenutku, dakle zastupnik Manka, onda odmah dajem riječ e, u ime Pučana, zastupniku Rubigu, imate tri minute, izvolite. <laughs> Da, Manka je prvi na rasporedu, ali nažalost nije u dvorani. Uh, Poštovani gospodine predsjedniče, e, uvažene kolegice i kolege, drago mi je da danas vodimo raspravu o u Europskom parlamentu o proračunu. Ovdje postoje e, brojne nepoznanice. Naravno, pitanje Brexita nije razjašnjeno. Mi ne znamo što će se dogoditi u narednih 48 sati, ali polazimo od toga da naš proračun treba biti pripravan za sve situacije i za tvrdi kaotični Brexit, a isto tako naravno i za eventualni ostanak Velike Britanije u Europskom parlamentu. To bi naravno bio naš prvi prioritet. E, s predsjedništvom Europskog parlamenta pregovarali smo E, ostvarili smo uštede, e, imamo smanjenje od 18 milijuna. Ostvaren je dogovor s glavnim tajnikom i zato smatram da je važno u prvom redu e, suzbiti lažne vijesti u sklopu predizborne kampanje. U tu svrhu Europski parlament osnovao je medijski centar, novu skupinu koja će djelovati jer ono što želimo su činjenice, e, želimo e, dobre e, razloge i preispitivanje. Želimo stvoriti podlogu za transparentno izvješćivanje i istinite vijesti. E, pritom je važno poštovati i e, statut i isto tako što se tiče e, mirovinskih prava imamo pravo na to da se sve poštuje temeljem rezolucije. E, ja osobno ne mogu baš prihvatiti odluku predsjedništva e, što se tiče određenih mjera, ali u konačnici e, se radi i o tome da će paušalni iznos za opće troškove biti zadržan. Koliko vidimo, E, ima jako e, velik broj zaposlenih ljudi, a važno je smanjiti birokraciju i na posljedku važno je vidjeti za što, su, e, za što se izdvajaju sredstva. Naravno, ukoliko stvarno dođe do kaotičnog Brexita, riječ je o 6,5 zastupnika, na jesen ćemo morati provesti odgovarajuće izmjene u proračunu. E, jedan od velikih problema je i razlika u plaći između muškaraca i žena. E, asistentice, e, zaposlenice u klubovima, službenice dobivaju plaću temeljem drugačijih koeficijenata. E, svi oni obavljaju kvalitetan posao i mislim da imaju pravo na odgovarajuću plaću i jednake uvjete. Parlament tu treba biti primjer. Isto tako, pripravnici trebaju E, dobiti odgovarajuću plaću i trebaju se predvidjeti odgovarajući dodaci na tajništvu. Osim toga što se tiče e, delegacija i njihovih putovanja na misije, tu postoje značajna sredstva. E, tu treba točno vidjeti tko ide E, na ta putovanja i tko je sve potreban što se tiče e, pomoćnog osoblja, e, prevoditelja. Mislim da je to područje gdje su moguće, značajne uštede. Hvala lijepa. A sada izvjestitelj ima riječ na šest minuta. Zastupnik Manka, izvolite pani za fleksibilitu. Zahvaljujem vam, predsjedateljice, na ovoj fleksibilnosti što ste mi izašli u susret. Poštovani zastupnici, kada gledamo proračun Europske unije, moramo se odotočiti na našu glavnu misiju, koristeći na optimalan način e, sve resurse kako bismo obavljali svoj zakladavni posao. Sve ono što nije vezano uz našu misiju se mora što je više moguće isključiti iz proračuna. Prije deset godina ja sam bio glavni izvjetitelj za proračun svih europskih institucija. Imao sam sličnu ulogu kao i danas. Dakle, nedostatak planiranja, nedostatak e, komuniciranja o e, znači e, prevoditeljskim kapacitetima koji su, na, koji su na raspolaganju te učinkovito korištenje resursa. Dakle, institucija koja je trebala jamčiti prevoditelje je davala naloge vanjskim prevoditeljima, a nisu prije toga provjeravali postoje li unutarnji kapaciteti u drugim europskim institucijama. Kada govorimo o e, tome, mi smo uspjeli naći e, pričuvu za više od 10 milijuna eura na godinu. Mnoge stvari su se od onda poboljšale i vidjeli smo kako funkcionira suradnja između institucija. E, te resurse koji su na raspolaganju jedne institucije moraju biti na raspolaganju druge institucije. Zato je bolje da se povežemo, da surađujemo kako bismo proveli, kako bismo došli do uštede. Mi želimo poboljšati kvalitetu života naših građana. Ponekad smo se mi sami ti koji postavljamo prepreke vlastitim naporima. Neki parlamentarni asistenti e, umjesto da rade razuman posao do nedavno e, su zapravo proizvodili ekstra poslove e, za odbore, a nakon toga su mediji i web stranice trebale procjenjivati e, zapravo te rejtinge koji su bili određeni za europarlamentarce. Dakle, imali smo otprilike 1700 e, zahtjeva mjesečno, otprilike 13.000 e, godišnje. Dakle, to je nešto što se treba raspodijeliti između Europske komisije, vijeća i parlamenta. Dakle, tko je taj ko postavlja pitanja? Vrlo često nije zainteresiran za odgovor. Naravno da komisija misli da se znači ta pitanja postavljaju na ozbiljan način, ponekad podcjenjuje ta pitanja i ne odgovaraju na odgovoran način na ta pitanja. U proteklih tri godine mi smo uspjeli razriješiti taj problem tako da smo smanjili broj pitanja upućenih komisiji na 9000 na godinu i time smo smanjili troškove za 7 milijuna godišnje. Htio bih e, zahvaliti i e, eurozastupnicima iz odbora za proračun u ponedjeljak su podržali prijedlog da se okonča sa postupkom takozvanih usmenih e, izjava o glasovanju što je bio burokratski teret koji će nam omogućiti da uštedimo milijune eura e, na godinu. Prevoditelje neće morati prevoditi znači izlaganja koja će biti usmjerena samo e, znači državljanima koji su znači državljani određene, određene nacije. Mi želimo također smanjiti birokraciju, ali želimo i smanjiti troškove e, putovanja između Brisela, Strasbura i Luksemburga. Koristit ćemo više videokonferencija, a manje ćemo putovati. Također možemo razriješiti druge probleme, kao što je na primjer pitanje akreditiranih asistenata. Oni možda već rade ovdje E, dva saziva, još im samo fali nekoliko dana da steknu socijalna prava i pravo na mirovinu. E, mi ne želimo povećavati e, proračun Europskog parlamenta, ali želimo pokriti zapravo sve troškove koji su potrebni tijekom njihovog staža. E, također Europski parlament, ali i druge institucije mogu biti predmet psiholoških ili seksualnih zlostavljanja koje izazivaju psihička i fi, psihičke i fizičke traume. Nama trebaju profesionalni pregovarači, znači posrednici i psiholozi. Mislim da smo i ovdje uspjeli doći do sporazuma. Mjesecima smo radili na, na pojednostavljenju E, postupka za usvajanje proračuna Europskog parlamenta. Mi smo se približili cilju i vjerujem da ćemo nakon svibnja uspjeti omogućiti novim zastupnicima da dovrše ovaj postupak koji će nam pomoći da uštedimo na i gospodarskim i ljudskim resursima. Taj proračun se temelji i na proračunu vezanom uz Brexit. E, dakle, bez obzira na ishod Brexita, odnosno e, bez obzira na to hoće li e, Ujedinjena kraljevina ostati ili izaći, mi moramo uskladiti naše proračune. Kada govorimo o odluci o Brexitu, budući da je ona usvojena e, na temelju dezinformacija, smatramo da je jako bitno objašnjavati i davati jače informacije o svim pozitivnim aspektima Europske unije. Nama treba instrument kojim ćemo približiti Europsku uniju našim građanima, a da pritom naši građani ne moraju putovati prema Briselu. E, ovdje znači pripremamo takozvane izložbene prostore, izložbene panoje koji će putovati po različitim regijama i koji će prikazivati e, sav taj posao koji se obavlja na razini Europske unije i koji će biti prikazan prije svega mladima u školama. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni iz svih političkih klubova. Mi smo našli najbolja rješenja i zahvaljujem svojim suradnicima koji su mi itekako pomogli. Izbori se približavaju. Ponekad smo morali raditi i noću, također i vikendima, a Moji suradnici su to napravili na nevjerojatan način i to na vlastitu inicijativu. Istina je kako je nevjerojatno da se mnoge osobe žrtvuju za određenu stvar. Riječ je o zaista fantastičnim osobama koje e, nikada neću zaboraviti u životu, koje su napravile odličnu stvar. Ovo je moje posljednje izlaganje u Europskom parlamentu, posljednje izvješće. Bilo mi je jako drago surađivati s vama u izgradnji bolje Europe. Hvala vama i mi vama želimo sve najbolje sada e, zastupnica Gardija Zabal Rubijal. E, dvije minute, izvolite. Puno hvala predsjedateljice. Htjela bih čestitati gospodinu Manki na obavljenom poslu da na vrijeme usvojimo ovo izvješće koje je vezano uz proračun Europskog parlamenta, ali također i zahvaljujemo na ovih 15 godina u parlamentu kraj ovog saziva mislim da bismo mogli usvojiti ovo izvješće kako bi to bilo uravnoteženi rezultat za cijeli naš saziv. Dakle, imali smo e, umjereno povećanje proračunskih sredstava koje je bilo u skladu sa inflacijom. E, također smo uspjeli e, u proračunske stavke uvrstiti dodatne troškove kao što su mjere za povećanje sigurnosti jer smo se morali prilagoditi također i nekim novim realnostima kao što je širenje Europe. Danas imamo 28, odnosno imat ćemo 27 članica. Mi želimo na učinkoviti način trošiti raspoložive resurse kako bismo postigli naš krajnji cilj, a to je donositi zakone. Dakle, eh, mi moramo biti ti koji znamo upravljati e, unutra, znači unutar vlastita četiri zida ako želimo raditi zakone koji će se ticati čitave Europske unije. Također mislimo pokrenuti kampanju i već smo počeli raditi na tome, a to je da se osigura e, dostojanstvena plaća e, svim stažistima. I također želimo biti primjer u borbi protiv znači E, bulinga, odnosno mobinga na radnom mjestu i seksualnog zlostavljanja. Zahvaljujući trudu određenom broju zastupnika i zastupnica, mi smo uspjeli na stol donijeti čitav niz mjera koje su nam omogućile učinkovitiju borbu za ravnopravnost. E, ne može, ne može biti to da nas se u ovom domu prisiljava birati između prava na glasovanje i prava na uzimanje, e, znači E, rodiljnog dopusta očinskog ili majčinskog. Također moramo omogućiti takozvano telematsko e, glasanje, tele, telematsko glasanje e, kako ne bismo izostajali zbog obrazloženih razloga. Hvala lijepa. A sada zastupnik Kužmijuk, minuta i 30. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Što se tiče prijedloga proračuna, e, javljam se za riječ u ime ECR-a. Ovo je zadnja godina višegodišnjeg financijskog okvira, e, tako da e, moramo postupati marom e, dobrog e, gospodara što se tiče preostalih e, izdataka i zato me brinu o povećanja od 4,3% s obzirom na inflaciju i brinu me prekoračenja u iznosu od više od 2 milijarde eura. Naravno, vidimo i izdvajanja za e, diplomatska predstavništva u Indoneziji i drugim zemljama. E, naravno, 114 e, milijardi bile bi uštede ukoliko bi Europski parlament zasjedao samo na jednom mjestu. Posebno je potrebno istaknuti i socijalna prava akreditiranih asistenata. E, tu su važna i e, mirovinska prava nakon dva mandata. E, potrebno je preispitati i dobrovoljni mirovinski fond s obzirom na novine koje je nedavno uvelo predsjedništvo. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Jeten Maki, dvije minute. Hvala lijepa. Smatram da parlament e, treba pokazati primjerom e, na koji način ne ostvarivati uštede, jer to je nešto što zahtjevamo od drugih, e, pa i sami trebamo pokazati kako se to radi. Moj klub iznimno je zainteresiran za transparentnost, otvorenost i razborito trošenje novca. Važno je promicati transparentnost. i pokazati da se e, proračunska sredstva e, ne e, koriste nerazborito. Ponekad se predviđa iznos koji je veći nego što je to potrebno u određenoj kategoriji, a onda e, se sredstva potroše za zgrade i slično. Druga stvar, povećani izdaci za e, troškove plaća. E, riječ je o 6%. Tu su relevantne stavke unapređenja, korekcija zbog inflacije međutim postoji i određeni broj novih radnih mjesta gdje je potrebno donijeti odluku. Na samom kraju zahvalila bih izvjestitelju e, zastupniku Manka. E, bilo je vrlo ugodno surađivati s njim kao i sa drugim izvjestiteljima u Sjeni. Možda je ovo zadnji put da se obraćam ovom uvaženom domu, jer neću izaći na izbore ponovno, tako da bih ponovno istaknula transparentnost i uštede. To je presudno kako bismo se mogli uspješno nositi s izazovima koje nosi budućnost. Hvala lijepa, naravno želimo vam sve najbolje u budućnosti. A sada e, dajem riječ zastupnici Trupel, minuta i 30. Dobro večer, gospođo predsjednice. Uvažene kolegice i kolege, osvrnuću ću se na ono što je rekla kolegica Jeten Maki ja ističem da je transparentnost iznimno važna kada govorimo o proračunu Europskog parlamenta. Općenito govoreći, mi smatramo da parlament treba imati na raspolaganju proračunska sredstva kako bi mogao kvalitetno obavljati svoj posao. Zato nam trebaju odgovarajući resursi. E, do sada je parlament uspjevao e, e, odrediti povećanje samo od 2% kako bi onda E, mogao reći da se radi naravno o kvalitetnim programima za građane, e, ne radi se o vlastitim interesima. Naravno da je to e, valjana ideja, ali pri tome moramo svi biti u stanju kvalitetno raditi i mora postojati interna ravnoteža između interesa kluba zastupnika, ali isto tako administracije. Ako postoje prevelike tenzije u sustavu, onda to dovodi do problema. Dakle, mora postojati dobra ravnoteža. E, smatram da što se tiče ambicija i ciljeva parlamenta, e, primjerice kada govorimo o e, pisanom prevođenju, E, ovo nije usmjereno protiv prevoditelja, ali ako nam nije potreban prijevod na neki jezik, onda tu možemo ostvariti uštede. Isto tako što se tiče putovanja. E, postoje razlozi zašto e, u putovanjima trebamo biti ograničeni na određene kolege. Ne moraju ići svi koji žele. Osim toga, putovanja u biznis klasi su također prostor za uštede. E, kako bismo onda imali više sredstava za e, poslove koje trebamo obaviti na odgovarajućoj razini. Hvala lijepa. Zastupnik Vigas nije prisutan, tako da sada e, dajem riječ zastupniku Valiju. Jedna minuta. Hvala. Ja vjerujem da demokracija košta i da problem nisu troškovi demokracije, nego rasipanje koje se svako toliko dogodi u okviru demokracije. U parlamentu su ovih pet godina utvrđeno dosta rasipanja, krenuvši od fondova koji su sve veći, vezani uz zaklade, uz e, znači, evropske stranke i to će dovesti do 63 e, milijuna eura sljedeće godine. Ovdje govorimo o 370 milijuna eura koji otpadaju na financiranje stranaka Dakle, po tome e, proračun od 2014. sa milijarde i 700 tisuća prelazi do više od 2 milijarde u 2019. odnosno 2020. Kao što vidite, u 2019. Znači, jako je teško izaći pred eh, građani reći da se štedi i provoditi kampanju kada se s druge strane povećavaju proračunska sredstva koja trošimo. Europski parlament eh, i dalje nastavlja povećavati svoje rashode i rasipanje i upravo zbog toga ne postoji budućnost za ovaj parlament. Zahvaljujem. Dobro, a sada dajem riječ gospodinu Elisenu na dvije minute. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedateljice. Danas ovdje govorimo o predviđanjima znači prihoda i rashoda za 2020. godinu. E, Sve ukupno Europski parlament očekuje proračun otprilike 2 milijarde i 68 milijuna, ali još će nam nedostajati mnogo milijuna. E, to je potrebno kako bi se dalje provodila indoktrinacija europskog državljanstva kada je riječ o e, savjesti, o zapravo o savjesnom provođenju politike Europske unije. Kada imamo e, European Experience Center koji je dobio svoje podružnice u državama članicama, to je podrazumijeno podrazumijevalo jako skupe urede. Oni su mogli biti stvoreni bilo gdje u Europi i osnovani. Naravno da se govori o tome da se mora što više promicati europske vrijednosti, a ja smatram da je to nešto što će i pogodovati mnogim islamistima koji nisu tolerantni, koji nisu naša osnovna e, vrijednostna načela. Također bi trebalo biti u središću pozornosti svake države članice. To je nešto što mora biti izuzeto iz proračuna. E, vrlo često se govori o izgubljenoj prilici boljeg upravljanja u Europskom e, parlamentu. Kako to da nismo smanjili plaće europskim zastupnicima? Očito je da bi se ovaj sustav trebao zamijeniti jednim koji je manje skup. A kada se dotakne e, znači mirovinski sustav, e, kada god netko e, počne zadirati u takva sredstva, onda dolazi do velikih problema. Da, netko je spomenuo da nam trebaju i novi asistenti, da trebamo zapošljavati nove osobe. A kada govorimo o otvaranju ureda u Aziji i Africi, zapravo smatram da je to suludo. Dakle, pred nama su europski izbori, a e, e, nadamo se da će europski građani kazniti e, elitu Evropske unije i mislim da je došlo, došlo vrijeme za vrlo jake promjene. Gospodin Fernandez, dvije minute. Zahvaljujem predsjedatelju. E, predsjedateljice. Dakle, e, htio bih vas pozdraviti i htio bih čestitati izvjestitelju na poslu koji je odradio u Europskom parlamentu. Ovdje govorimo o proračunu Europskog parlamenta što uopće nije jednostavno, pogotovo to nije jednostavno raditi u izbornoj godini. Postoji jako puno stvari koje moraju biti izglasane, koje se možda čine nezgodnima. I zato još jednom želim čestitati Vladimiru Manki i svim drugim izvjetiteljima i suizvjetiteljima te izvjetiteljima u Sijeni koji su sudjelovali u razradi ovog dokumenta. Evropski, Evropska pučka stranka je uvijek ukazivala na nužnost transparentnosti i na strogoću, ali moramo također osigurati i dovoljno sredstava da e, ostvarimo naš cilj, a to je E, pravodobna zakonska aktiv, zakonodavna aktivnost. To je ono što mi dugujemo europskim građanima. Mi smo napravili ogroman posao u Europskom parlamentu. To je posao koji ukazuje na kvalitetu kako pruženih usluga, tako i naših službenika. Usluge koje mi pružamo su zaista visoko kvalitetne i one dokazuju našu izvrsnost. E, cilj da maksimalno smanjimo troškove ne može e, biti u proturječnosti s načelom koje želimo štititi, a to je više jezičnost. Mi želimo i dalje da svatko od nas može nastaviti govoriti svojim jezikom u ovom domu. Bitno je da imamo prijevod i očito je da je moguće možda napraviti neke uštede, a da to pritom ne utječe na načelo više jezičnosti u Europskoj uniji. Osim toga, jasno je da imamo i E, znači parlamentarijum, imamo Europsku kuću, imamo predstavništvo parlamenta u svakoj državi članici i to je ono što snosi određene troškove. Ali to je način da proširimo ne samo informacije o poslu koje obavljamo, te informacije o povijesti Europske unije, nego također i informacije i poruke o našim vrijednostima. Moramo pronaći ravnotežu između e, transparentnosti i s druge strane minimalnih potrebnih sredstava da možemo izvršiti cilj E, zakonodavne izvrsnosti. Zahvaljujem. Dvije minute, gospodin Howard. Um, uh, Hvala vam predsjednice i želim zahvaliti Vladimiru Manki koji je bio izvjestitelj na ovome dosjeu, ali isto tako i zato što je bio sjajan kolega odboru za proračune zajedno sa mnom u posljednje dvije godine. Predsjednice, jedno od pitanja koje sam želio postaviti odnosi se na stavak 31. koji se bavi pitanjem akreditiranih parlamentarnih asistenata i onih koji nedostaje nekoliko dana od deset godina staža s obzirom na e, izborni ciklus parlamenta. Nadam se da se to može riješiti, nadam se da će oni ostvariti svoja prava na mirovinu. Što se tiče stažista, oni ne bi trebali raditi besplatno. Drago mi je da se počinje razgovarati o tome. I svi bi trebali e, biti, raditi slobodno, da ne bude seksualnog uznemiravanja, tako da mi je drago da se i tu postiže neki napredak. Čujemo od Eurofoba da je parlament skup, međutim ako ga usporedimo sa drugim parlamentima poput zastupničkog doma SAD-a, onda vidimo da to i nije tako loše, budući da mi imamo 500 milijuna građana u Europskoj uniji, a demokracija ima svoju cijenu i svoju vrijednost. A ako to ne vrijedi 4 eura po građaninu godišnje, onda doista imamo problema i mislim da je to ono što trebamo znati obraniti. Da kako Ostvarili smo napredak, mogli bismo isto tako ukinuti drugo sjedište. Ako gospodin Macron doista želi provesti reforme, on nam može pomoći u tome jer je on jedina osoba koja nam može pomoći da riješimo taj problem. Ali mi kao parlamenti imamo svoje prioritete. mislim da postoji jedna stvar koja je ključna, a to je da se mora nastaviti više jezični režim u parlamentu i prioritet parlamenta trebala biti mogućnost da zastupnici se mogu obratiti svima u EU. uniji i zato se ja protivim ideji da se ukida E, da se dakle ukidaju e, financijska sredstva za prevođenje i nadam se da će se to riješiti na odgovarajući način jer ne možemo trčati pred rudo i ne možemo e, se baviti financijskim pitanjima a da se ne bavimo i načinom funkcioniranja parlamenta i na taj način ne možemo funkcionirati. Hvala. Hvala lijepa Mišel, Pre, dvije minute, izvolite. hvala gospođo predsjednice. U ovom trenutku kvaliteta e, rada izvjestiteljice bila je sjajna, čestitam njoj i izvjestiteljima u sjeni. Moram priznati da me je dosta začudio sporazum koji su sklopili predsjedništvo i odbor za proračun. Naravno, odbor za proračun dobio je 80 milijuna eura što je odobrilo predsjedništvo. Osobno govoreći, ja mislim da je došlo do smanjenja koje nije dovoljno. Postupak e, za povećanje e, proračuna Europskog parlamenta e, treba uzeti u obzir iznimne okolnosti i treba biti usklađen sa stopom inflacije. Kada vidim prihod po e, članu stručnih službi osoblja. Imam pitanje ili u odnosu na kvalitetu i predviđanje u pogledu inflacije ili e, je nešto skriveno u tom povećanju. Još dvije stvari me brinu. Dosta me brine namjera parlamenta da poveća svoje aktivnosti u određenom broju zemalja, osobito u Indoneziji i Etiopiji. Temeljno govoreći imamo tamo veleposlanstva država članica u tim zemljama. Imamo zastavništvo e, koje često vrlo skupo. E, teško mogu razumjeti koja bi bila dodatna vrijednost ureda naše službe za vanjsko djelovanje u tim zemljama. Što se tiče multipliciranja e, Europa Experience centara i parlamentarija, koje želimo e, uvesti u svim državama članicama Europske unije. Naravno, radi se o bitnoj stvari, ali moramo uspostaviti djelotvore mehanizme koji bi informirali građane što radi parlament. Ja bi zapravo radije investirao u ljude, a ne u cigle i cement. Investirajmo u novinare i siguran sam da će prihod biti puno bolji nego od cigli i cementa. Gospodin Terent, jednu minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Kao i obično u odboru za proračun, uvijek se slažem s onim što kaže gospodin Nepre, no ipak samo još jednu stvar želim dodatno reći. Nakon što zahvalim gospodinu Manku na njegovom izvješću, znam iz prve ruke koliko je teško postići e, kompromis između e, zahtjeva javnosti, predsjedništva, odbora. Sjajno ste bavili posao. Postoje samo jedno otvoreno pitanje, a to je više radnih mjesta za političke klubove. To je upravo ono što se dogodilo kad sam ja bio izvjestitelj. E, glasali smo za 76, e, povećanje 76 političkih radnih mjesta za političke e, klubove i kroz jedan kalibriran manevar e, postigli su što su željeli. No, to je ono što pokreće sve vrste e, breksitovaca, žutih prsluga i tako dalje. Kolege, trebamo e, ograničiti apetite onih koji upravljaju strankama, inače nećemo zadovoljiti visoke standarde zastupnika u Europskom parlamentu, nego bit će nas poviše nas opisati kao partijske mediokritete. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice. Ova rasprava e, trebala, ne bi uopće trebala biti dio mojih problema zbog Brexita, no nažalost na jedan ili drugi način mi ćemo ipak na koncu doprinjeti ovom proračunu. No, e, želimo zaustaviti ovaj putujući cirkus između Brisela i Strasbura. E, o tome smo se čulo u različitim izvješćima različitih odbora i mnogo, mnogo puta zapravo e, ništa se nije promijenilo jer tu zapravo i ovom, u ovom mjestu nemamo pravu moć odlučivanja za razliku od zastupničkog doma